Podnesena su četiri amandmana, a sada prelazimo na glasovanje. Moram vas izvijestiti da ćemo pojašnjenja za glasovanje o ovoj rezoluciji čuti na plenarnom zasjedanju sljedeći tjedan u Strasburu. Znači, nećemo danas imati priliku čuti objašnjenje glasovanja. Prelazimo sada na prijedlog rezolucije četiri kluba. E, Pučana, e, zelenih e, e, socijalista demokrata e, prvi zahtjev tko je za, protiv, suzdržan, odbijeno. Sljedeći amandman. Otvaram elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman 17. Prelazimo na amandman 14. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 27. za, protiv, suzdržan. Moramo obaviti provjeru. Elektroničko glasovanje ovime je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Usvaja se. Prelazimo sada na amandman 15. Glasovanje imence. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Amandman se odbija. Stavak drugi. Amandman četvrti. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Amandman se odbija. E, prelazimo na amandman 28. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržan? Također odbijen. E, prelazimo na amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Moramo provjeriti. Elektroničko glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se amandman. E, sada prelazimo na izvorni tekst u tri dijela. Prva dva dijela bez poimeničnog glasovanja. Tko je za prvi dio? Protiv? suzdržan, usvaja se. Drugi dio, protiv, suzdržan, usvaja se. Treći dio, glasovanje poimenično, ovime je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na točku treću, amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Sada prelazimo na članak četvrti, amandman peti za, protiv, suzdržan, odbija se. Izvrni tekst e, poimenično glasovanje je otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na članak 5. Amandman 6. za, protiv, suzdržan. Odbija se. Amandman 30. za, protiv, suzdržan. Odbija se. Amandman 20. za, protiv, suzdržan. Usvaja se. Sada prelazimo na Amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Članak sedmi. Amandman 11. Za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Izvrni tekst. Za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Nakon članka sedmog, amandman 21. Za? Protiv? suzdržan, odbija se. Prelazimo sada na članak 9. Amandman 8. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 12. Za, protiv, suzdržan, također odbijen. Amandman 31. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Izvrni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Nakon eh, članka 9. amandman 23. za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Mislim da je to bilo jasno, ali ako želite provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na članak 10. Amandman 24. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Izvrni tekst. Tko je za? Izvrni tekst. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Molim lijepo. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Članak 11. Amandman 32. Za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Izvrni tekst. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Provjera. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Izvrni tekst članka 12. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Moramo provjeriti. Izvrni tekst članka 12. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo sada na amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Članak 13. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 9. Za? Protiv? suzdržan, odbija se. Amandman 13. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 25. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 10. E, Imamo usmeni amandman gospodine Mesešmite. Izvolite. Hvala. U ime ECR-a želim podnijeti usmeni amandman eh, kojim se mijenja ovaj amandman na način da se briše drugi dio. Tako da eh, izričaj je temeljem eh, nesposobnosti i nesklonosti britanskom narodu se briše. Jedino što ostaje i o čemu glasujemo je sljedeće. Poziva na ostavku Eh, predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera. Točka. Ima li prigovora u odnosu na ovaj eh, usmeni amandman? Potrebno je 40 zastupnika, više od 40 eh, ih se ustalo i zato usmeni amandman nije dopušten i stoga glasujemo o ovom amandmanu u prvom obliku. Za, protiv, suzdržan? Ispričavam se. Poimenično glasovanje je ovime otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Prelazimo sada na amandmane 1 i 2 za. Protiv? Suzdržan? Provjera. Otvaram elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 34. za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala lijepa na pomoći. Prelazimo e, sada na glasovanje o rezoluciji u cjelini. Poimenično glasovanje je ovime otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Hvala vam lijepa, dame i gospodo. Rezolucija je usvojena. Zapisnik sa ovog zasjedanja podnijet će se na početku sljedećeg zasjedanja. Ukoliko ne bude nikakvih primjedbi, proslijedit ćemo rezoluciju nadležnim tijelima. Ovime prekidamo zasjedanje Europskog parlamenta i zaključujem ovu sjednicu.